il presidente buongiorno riprendiamo dobar dan nastavljamo sa sjednicom zapisnik sa jučerašnje sjednice već je objavljen ako nema primjedbi smatrat će se da je zapisnik usvojen Zaprimio sam zahtjeve od klubova SID i ID, klubova zastupnika, za promjene u sastavu odbora. Imenovanja će biti objavljena u zapisniku ove sjednice. U nedostatku prigovora podnesenih najkasnije do usvajanja zapisnika smatrat će se da su imenovanja potvrđena. Na dnevnom redu imamo izjave vijeća komisija, pregled rumunjskog predsjedanja vijećem. Podsjećam zastupnike da u ovoj raspravi nije predviđen slobodan, slobodno javljanje za riječ, niti ćemo imati mogućnost postavljanja pitanja plavim kartonom. Pozdravljam predsjednicu Dančila koja je ovdje s nama. Pozdravljam i njezine kolege iz rumunjske vlade. Dajem riječ. Predsjednici, izvolite. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Predsjedniče Soli, predsjedniče Europske komisije, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas pred novo izabranim Europskim parlamentom kako bismo razgovarali o rumunjskom predsjedanju e, Vijeća Europske unije koji su na neki način označili put koji je pred nama. Kao bivša zastupnica ja cijenim posebnu ulogu koju Europski parlament igra u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji. Čestitam vam i želim puno uspjeha u vašem mandatu. Dame i gospodo, vrlo je bilo važno pokazati da europske institucije rade za građane, a da nada sve donose rezultate koji poboljšavaju e, živote svojih građana i nadu u bolju budućnost. Drago mi je da je i Rumunjska u tome e, do, e, uspjela. Mi smo preuzeli tu odgovornost, odnosno tu misiju u ime građana i Europske zajednice. Ja vjerujem da su sve naše aktivnosti trebale biti strukturirane oko kohezije kao zajedničke europske vrijednosti. Rumunjska je pokazala da može djelovati vrlo uspješno bez obzira na izazove i da je poslao vrlo snažan signal i puno napredovala. Mi smo pokazali da je Rumunjska sposobna doprinijeti povećanju vrijednosti, vrijednosti Evropske unije, a to se odražava u 90 zakonodavnih dosjea koji su zaključeni organizirano je 2500 sastanaka. Osim toga, e, doneseno je 84 zaključka vijeća o različitim temama od zajedničkog interesa. U provođenju svog mandata željeli smo postići vidljive rezultate, održive rezultate koje će građani moći lako prepoznati. Ovi rezultati su plod rada našeg prvog predsjedanja i mislim da svi možemo sebi pripisati te zasluge. Evropski građani će sada imati poštenije, transparentni pristup e, tržištu rada i bit će lakše pomiriti privatni i profesionalni život za sve njih. Ta odluka je donesena za vrijeme rumunjskog predsjedanja. Također vjerujem da europski građani će se sada osjećati sigurnijima i bolje zaštićenima na granicama Europske unije i to zahvaljujući našem predsjedanju. Mi smo uspjeli napraviti veliki korak naprijed u tom smjeru. I od sad nadalje bit će moguće na vanjskim granicama bolje provjeravati i tako poboljšati sigurnost. Dio toga su i nove e, e, osobne